So, Dakle, nastavljamo naš sastanak. Zauzmite svoja mjesta. Evo, razgovarali smo sa švicarskim medijima, smo se bavili tom zemljom i sada pozdravljamo kolege iz odbora za razvoj, naročito njihovog predsjednika tog odbora, Tomasa Tobeja, koji evo sjedi tu kraj mene. Dobrodošlica evo kolegama iz odbora Deve. Pozdravljam eh, glavnog direktora dakle za za Aziju i Pacifik iz Europske službe za vanjsko djelovanje, Gunnar Vigand. Vi ste evo skoro svakog tjedna ovdje u Afetu. Također pozdravljam direktora za Aziju i Bliski istok iz glavne uprave DERKO, gospodina Pjera Amilata Dobrodošli na ovo razmjenu stajališta vezano uz najnoviji razvoj događaja u Afganistanu te vezano uz odnos Ruske unije prema toj zemlji. Zamolio bih naše sugovornike da nam kažu nešto više riječi o provedbi naše strategije za Afganistan, dakle sigurnosni, sigurnosna situacija, pregovori te naši napori u toj zemlji te pomoć toj zemlji. Naši gosti bi mogli, ukoliko žele, reći kako stoji ratifikacija država članica sporazuma o suradnji i partnerstvu sa tom zemljom. Kao što znate, parlament je dao svoj pristanak na ovaj sporazum u ožujku ove godine. Bili smo pozvali Rolanda Kobija, posebnog izaslanika Europske unije u toj zemlji. Nažalost, on ovaj tjedan nije u Briselu. Međutim, pretpostavljam da će nam ovo naša dva gosta više nego stručno moći reći kako stoji situacija sa mirovnim pregovorima u toj zemlji, dakle i o drugim elementima koji ulaze u područje nadležnosti našeg gosta koji nije mogao biti ovdje. To je bilo sve s moje strane i sada dajem riječ Tomasu Tobeu i onda nastavljamo. Uh, uh, uh, Hvala ti, David. Pozdrav svim članovima odbora FETA i Deva. Doista mi zadovoljstvo zajednički organizirati ovu točku sa odborom za vanjske poslove. Riječ je o važnoj zemlji za Europsku uniju u sigurnosnom smislu. Tu su i političke veze te razvoj i humanitarni aspekti. Nemojmo zaboraviti da je ova zemlja jedan od primatelja humanitarne pomoći, 3,5 milijardi eura upućeno tu zemlju od 2002. Odbor Deve je priredio svoje mišljenje vezano uz sporazum za razvoj i pomoć, dakle riječ je o sporazumu između država članica i te zemlje. Dakle, to je nešto što je usvojeno 2016. Riječ je o okviru za razvoj mira. Dakle, to su sve važni dokumenti i rado ćemo čuti od naših gostiju kako napreduje provedba u svjetlu sve složenije sigurnosne situacije. Situacija je dovela do sve većeg broja Afganistanaca koji napuštaju svoju zemlju, to je sada 55% za 2017. 5,5 milijuna ljudi je u situaciji da im je potrebna humanitarna pomoć, a tu su još i raseljene osobe unutar te zemlje. Dakle, slika koja u svakom slučaju zabrinjava. I evo danas ćemo raspravljati o ovim e, točkama. Hvala ti Tomas na uvodnom izlaganju. Ja dajem riječ Gunaru Vigandu za na desetak minuta. Evo, izvoli. Uh, Hvala vam gospodine predsjedniče. ću vam dati nekoliko informacija vezano o ovom našem mješovitom sporazumu koji se primjenjuje, privremeno primjenjuje od 2017. Imamo sada ratifikaciju, dakle, od strane država članica i dok se ne bude ratificira od strane svih, neće se moći potpunosti primjenjivati. Ovo smo mogli nazvati Afganistanskim tjednom u Europskoj uniji. Upravo dolazimo sa dugog sastanka gdje smo se bavili ovom zemljom. Jučer smo također imali sastanak Vijeća za sigurnost te smo tamo raspravljali također o situaciji u toj zemlji. Ovo je važan trenutak za stabilnost te zemlje, te za budući razvoj događaja u toj zemlji. Možda će tamo doći do ponovo pokretanja građanskog rata, a možda evo, će se pružiti i nove mogućnosti za uspostavu mira. Moramo se osigurati da ovaj rastući e, zamah za potporu miru bude nešto u čemu će Europska unija moći odigrati značajnu političku ulogu kao dio naših e, napora koji su usmjereni ka uspostavi mira u toj zemlji. Potom je su tu dakle razvojna pomoć. Ona od ključne važnosti za preživljavanje te zemlje. Brojke ste upravo čuli, spomenuli ste razinu siromaštva. Ova zemlja se oslanja u 75% svojih, svojih rashoda na bespovratna sredstva koje dobiva od međunarodne zajednice. Dakle, moguće je da dođe do rasta nesigurnosti, a i moguće da će doći do uspostave mira. Moramo biti spremni na oba scenarija. Mnogo toga se očekuje od Europske unije, od demokratskih snaga u Afganistanu, možda i od druge strane u tom procesu. Mi smo odigrali pozitivnu ulogu tijekom zadnjih godina. Snažno smo, unatoč svim prijetnjama, branili napore usmjerene ka uspostavi mira, bilateralni pregovori sa talibanima, izbori koji se trebaju održati, potom Ustav se treba održati dok je velik broj dionika napustio kompletno tu ideju. Predsjednički izbori su održani u rujnu 2019. To je bio velik uspjeh. Pokazuje određenu otpornost tamošnje demokracije. Tu su bile sa tehničkog aspekta najbolje, do sad najbolje organizirani izbori, ali jako nizak odaziv od registriranih birača, samo njih 20% je glasovalo. I to su oni koji su koristili uređaj za biometrijsku verifikaciju glasača. Nemamo još uvijek rezultate prve runde predsjedničkih izbora. Objavljeno je da će se objaviti krajem ovog mjeseca, taj datum se neprestano pomiče. Brojanje glasova će se dovršiti što je prije moguće. evropske tvrtke su pomogle dakle, uspostavi ovog verifikacijskog sustava kako bi se spriječile masovne prijevare kojima smo se dočeli na prethodnim izborima u toj zemlji. podupiremo dakle tamošnje parlamentarne izbore i druge izbore sa više od 80 milijuna eura. Predsjednik zasigurno neće biti izabran u prvom krugu, te će se drugi krug organizirati u idućih nekoliko mjeseci. Moramo spriječiti političku destabilizaciju zemlje koja bi iz toga mogla proizaći, moglo dovesti do kaosa. Moramo se osigurati da se nastavi, dakle, uređena situacija u toj zemlji, dakle legitimni, legitimni izabrani predstavnici vlasti koji će ući u pregovore. Dakle, imamo ovaj sporazum između SAD-a i Talibana. Kada je Federica Mogherini bila u Kabulu, onda je e, rečeno da se treba pobrinuti i za mirovni proces e, i za dovršetak, e, uredni dovršetak dakle izbornog e, procesa. Time se i bavimo, sigurno se sjećate, je pet točaka koje je iznijela gospođa Mogherini na sastanku u Ženevi. time je mirovni proces postao inkluzivniji, tu smo uključili i bivše veterane te njihove obitelji da budu dakle jamci mirovnog procesa tih pet točaka se kasnije našlo u zaključcima Vijeća za vanjske poslove u travnju ove godine. Time smo htjeli konsolidaciju, a ne degradaciju stanja u toj zemlje, dakle i zajamčiti ustavni kontinuitet. Imamo načelna stajališta, to se isto ne može reći za druge međunarodne dionike koji podupiru mirovni proces u toj zemlji. Radimo sa kolegama iz odbora za razvoj na nekim e, načelima za uključivanje ne samo za našu civilnu potporu, već i za međunarodnu civilnu potporu sve kako bismo se osigurali da u toj zemlji funkcionira vlada. Izravni pregovori između Talibana i SAD-a su izuzetno relevantni na kratke staze. Oni će pokriti ovo djelomično povlačenje snaga SAD-a, istovremeno i ispuniti njihove obaveze kada je riječ o borbi protiv terorističkih aktivnosti. Što se tiče Talibana, to treba popratiti smanjenjem nasilja. Tu je privremeni prekid vatre koji vrijedi tijekom pregovora i nadamo se da će to postati trajni prekid vatre kada će se dovršiti ovaj pregovarački proces. Tu imamo popratne mjere za taj proces ne bi trebalo više biti ovih civilnih e, žrtava. Europsko stajalište je bilo da se naglašava inkluzivnost pregovaračkog procesa. To znači ne samo vlada Afganistana koja je od ključne važnosti, ali i demokratska oporba te predstavnici civilnog društva. Vlada Afganistana vidi Europsku uniju kao važnog partnera u provedbi vladavine prava, zaštite i manjina, jačanja prava žena i sl. Nakon nedavnog tvita predsjednika Trumpa, koji je zaustavio pregovore između sad i Talibana, imamo ponovno ubrzavanje aktivnosti, nalazimo za specijalnim izaslanikom SAD-a, dakle tu su bile prisutne neke države članice i onda je tu sastanak e, Kina, Rusija, Pakistan, SAD koji se održao u Moskvi. I sada je pred nama jedan interafganistanski dijalog koji će se održati u Pekingu u trećem tjednu studenog. To su kinezi poručili kada je Federica Mogherini nedavno posjetila Peking. Pozvani smo da se tu uključimo. To neće biti dijelom e, pregovaračkog procesa, ali će doprinijeti pozitivnoj atmosferi kada je riječ o afganistanskim e, dionicima da uđu u taj proces i da sudjeluju na sastanku u Oslu. Koliko mi kasnije date priliku, rado ću iskomentirati ulogu nekih drugih regionalnih partnera u svemu ovome, ali bih sada predao riječ kolegi iz glavne uprave Devko. Izvolite. Uh, Dvije su stvari koje želim reći e, u pogledu sadašnje suradnje s Afganistanom, a osim toga gledajući prema budućnosti i naporima za postizanje mira. E, evo, to je nešto što se meni možda i ne sviđa toliko, dakle taj naziv Rules of Engagement u mirovnim e, pregovorima. Afganistan je najveći e, portfelj koji imamo e, u smislu razvoja i e, suradnje u našoj upravi i uvijek smo se trudili na postizanju mira i izgradnji uprave. To je važno i u regionalnom kontekstu od pogotovo od briselske konferencije o razvoju 2015. godine. E, dakle, e, po sadašnjem VFO-u otprilike 1,4 milijardu eura, e, nekih 200 milijuna godišnje je utrošeno u tu svrhu. Dakle, mir, stabilnost i demokracija su prva namjena, zatim održivi razvoj i e, zapošljavanje, a treće je e, pružanje osnovnih usluga i službi građanima. Deset milijuna stavljeno je na stranu za e, privlačenje ulaganja kroz takozvane blending operacije. Zatim, da bismo vam približili programe koji će krenuti ove godine, recimo da je jedan namijenjen unapređenju afganistanske trgovine, boljem povezivanju te države s njezinim susjedima. Drugi je podrška 30 eh, dakle, milijuna eura podrške eh, agribiznisu u poljoprivredi za otvaranje radnih mjesta definitivno je poljoprivreda najpogodnija za to, a to tako e, je procijenila i Svjetska banka. Zatim e, imamo takozvanu e, građansku povelju, to je program afganistanske vlade za pružanje usluga građanima i tome je namijenjeno 17 milijuna eura. Dakle, uspostava mira, otvaranje radnih mjesta i e, prikupljanje prihoda su prioriteti. Mi smo sada u jednom neizvjesnom razdoblju e, što se tiče mirovnog procesa ali postoji široki konsenzus o tome da je glavno načelo kojeg se trebamo pridržavati priprema e, u smislu pripreme za budućnost da nema povratka na staro u smislu postignutog e, i to se odnosi na ključne e, vrijednosti Europske unije, rodnu ravnopravnost, zaštitu djece i sav e, taj napredak koji je postignut e, nikako se ne smije dogoditi e, u tom smislu vraćanje na prethodno stanje. Afganistan je i dugo će još ostati ovisan o vanjskoj pomoći i ta država po MMF-u još ne smije početi uzimati kredite i vrlo eh, eh, strogo je stajalište Svjetske banke i MMF-a o tome da nema kredita za Afganistan. Što se nas tiče, mi smo eh, iz proračuna pružili pomoć e, toj e, zemlji, jednako kao i e, donatori koji su na taj način bili kanalizirani isto kao i mi, kao i to radimo i kroz ARTF, kroz Zakladu za obnovu Afganistana Svjetske banke. A Sva pomoć koja ide u Afganistan koju upućuju naši kolege iz EKO humanitarnog ureda Europske unije te Želim naglasiti regionalnu dimenziju ovoga što poduzimamo u Afganistanu, budući da je ona bila u fokusu i za briselske donatorske konferencije. Taj aspekt je praćen e, s velikim zanimanjem e, od strane države Središnje Azije i pola milijarde potrošeno na ovakve projekte u Središnjoj Aziji i u Afganistanu prvenstveno na sigurnost granica, prekograničnu trgovinu i ulaganja, energetiku i okoliš, obrazovanje i kulturu. Na primjer, uzbekistanska je e, vlada za mlade Afganistance omogućila e, obrazovanje a osim toga bit će važno i povezivati Afganistan e, u regionalnom kontekstu u budućem. Imam više primjera toga, bude li zanimanja. Što se tiče vlastitog proračuna e, i ugovora e, za izgradnju institucija, to je sve imalo kao rezultat e, našu izgradnju bliskih odnosa s vladom. E, dva takva ugovora su išla 2016. i 2018. Te e, je bila donatorska će biti donatorska konferencija u Ženevi. Dakle, pružamo e, afganistanskom proračunu pomoć stvarajući e, fiskalni prostor koji im je potreban pa kad konačno imaju novca onda moraju trošiti na e, sigurnost, na plaće i tako dalje, manje ostaje za socijalnu politiku. Sa svim smo ovime zadovoljni i smatramo da smo učinili puno za bolji imidž Afganistana, e, Evropske unije u Afganistanu i za e, stvaranje bliskih odnosa. Ali gledajući ovo dinamički možemo reći da e, ima i puno interakcije e, sa susjedima Afganistana. Imamo velik broj povratnika iz Pakistana, e, imamo i povratak iz Turske. Po dvijestotinjak osoba dnevno se vraća iz Turske i u Kabul u druge gradove i uključeni smo u pružanje pomoći upravo tom aspektu migracija i e, radimo e, na e, integraciji tih povratnika u gospodarstvo i životu u zemlji. Što se tiče mirovnog procesa, pokušat ćemo i nadalje ćemo podržavati Afganistan e, usporedno s mirovnim procesom, ali nastojeći biti reaktivni tako da kako bude napredovao mirovni proces da možemo pristupiti, odnosno da vlada može e, pristupiti novim korisnicima koji će e, brzo dobivati humanitarnu pomoć, ali i doći će do proširenja državnih eh, programa, eh, naročito u eh, provincijama. Spomenuo sam već građansku povelju, što znači da se okrećemo u smjeru gdje bi mirovni proces mogao imati rezultata. Jednako tako bavimo se tim poznatim pravilima Rules of Engagement, što je zapravo skup pokazatelja koji bi definirali e, način komuniciranja i interakcije s Afganistanom. To nije dio pregovora, budući da su pregovori isključivo između Afganistanaca, ali to je za nas važan element. Jedan od najvažniji je da nema povratka na prethodno, odnosno staro stanje, ali ima i drugih uvjeta povezanih s instrumentima koje koristimo. Dakle, podrška iz proračuna e, bez makroekonomske politike, proračunske transparentnosti ili odgovarajućih e, politika ili upravljanja javnim financijama. Dakle, sve su to neophodni preduvjeti e, za buduću suradnju s afganistanskim vladama. E, ukoliko te vlade budu neutralne i e, mi ćemo u svakom slučaju davati podršku e, najviše narodu Afganistana, a evo sad e, stojim vama na raspolaganju za moguća pitanja. Hvala vam gospodo obojici na ovom uvodu, a sad možemo razgovarati o onome što smo čuli. A prvo dajem riječ Ani Fatiga koja je bila izvjestiteljica um, za Afganistan u prethodnom sazivu. Hvala vam lijepa predsjedniče, hvala lijepa i um, vama, e, direktori, koji ste nam rekli e, o sadašnjoj situaciji u Afganistanu. Nadam se da će glatko proći proces ratifikacije te da ćemo moći uskoro e, primijeniti i puni sporazum. A svi znamo s čim smo sad suočeni u smislu sigurnosti i e, svjesni smo da je ovo prijelomni trenutak e, te se nadamo pozitivnom razvoju. Znajući e, koliko je ravnoteža krhka, bojimo se da bi moglo doći do nekih koraka koji bi podrivali ovaj proces e, i Što se tiče sadašnjeg e, američkog angažmana, postoje planovi, e, koliko znam, za povlačenje i vrlo osjetljivo pitanje procjene snaga unutar Afganistana. Dakle, kako ocijeniti snagu Talibana trenutno u smislu kontrole teritorija zemlje i e, aktivne prisutnosti. Zanima nas e, kakva je sad ta situacija i kako biste procijenili izglede za pozitivnim izgledom. Hvala lijepa, gospođo Fadiga Javier Pozorno sam slušao ovaj, ovo izvješće o aktivnostima, pa i o željama, rekao bih, ali i o stvarnosti na terenu. Dakle, ovaj Afganistan kakav sada imamo posljedice vlastite povijesti, a jedina sigurnost e, su e, za, e, je ono što pruža Uzbekistan i Tadžikistan uz naravno neke ljude koji su počinili genocida, koji su postali saveznici preko granice i dakle imamo područje u e, zemlji, u paštunskom, e, na paštunskom teritoriju e, i tu imamo situaciju da zapravo moramo računati s tom nazočnošću i na nazočnošću Talibana u tom dijelu zemlje. Ne znam što vlada kontrolira, može samo Kabulsku gradsku vijećnicu e, jer mislim da izvan toga nema puno utjecaja. E, dakle, civilne operacije, e, zatim i izgradnja škola, infrastrukture, e, kanala za navodnjavanje, sve to ne može ići radi toga što nema dovoljno sigurnosti. E, idemo nazivati stvari pravim imenom, a ne onako kako bismo mi željeli da se one zovu. Dakle, e, u Kataru su razgovarali talibani i američka vlada, jer talibani nemaju nikakvu e, e, imaju i vrlo, vrlo blisku suradnju recimo e, sa nekima, sa Pakistanom na primjer. Imamo potrebu i morat ćemo e, realno sagledati stvari. E, alternative ima, ali e, činjenica je da je ona predstavlja monstruoznu stvar, a to su pregovori s talibanima. Ako svatko ko pozna unutrašnjost e, Afganistana, ne Kabul, nego unutrašnjost, e, shvatit će koliko je to teško. E, govoriti o nekoj jednakosti znači opet gubiti iz vida realnost, a to si ne smijemo dozvoliti. Hvala lijepa. IT, Dominik Bild. Hvala predsjedniče angažman i vojna pomoć od 2010. E, godina koja traje već 8 e, godina. Koštala je milijardu eura godišnja između Evropske unije i država članica. E, da bismo se danas našli za pregovaričkim stolom sa talimanima i pred spektaklom države koja propada predana kulturi opijuma Evo toliko o međunarodnim intervencijama koje žele preokrenuti režime bez e, dobrih e, rješenja. E, stoga to daje signal onima koji su u, od početka bili protiv toga da ove godine e, sedamnaest tisuća e, emigranata iz e, Afganistana su stigli u Grčku. Vidi se koliko je situacija neprihvatljiva tamo i ne izdržavam Moramo pospješiti vraćanje u zemlju podrijetla. U 11 e, takovih vraćanja godišnje imamo u, e, Francuskoj godišnje. E, kako zaustaviti te izbjegličke tokove u Europu? Što možemo napraviti u ovoj situaciji kako bi ona postala prihvatljivija? Madam Bild. Hvala gospođo Bild. Gospodin Galer sada. Izvolite. Hvala lijepa na ovom izlaganju. Moj dojam je u ovom trenutku takav da smo se mi oslonili na pregovore e, kako bi talibani e, također imali kontrolu nad zemljom, kako bi onda e, prestali sa borbama E, ali bi onda imali utjecaj na vladu. E, evo, to nije uspjelo, bojazan je da će se rat nastaviti. Ali ako imamo i sporazum, onda moramo u određenom e, trenutku uključiti afgansku vladu. Ne vidim kako to mi kao evropljani želimo postići talibani ne prihvaćaju afganistansku vladu. E, ja sad pojednostavljam stvari. Možemo opet stvoriti gnjezdo za e, nove teroriste i bande. E, I postavlja se pitanje ako afganska vlada i u tome sudjeluje, Možemo li to mi prihvatiti? E, moramo poticati razvoj škola, rodne jednakosti i tako dalje. U kojoj mjeri smo mi spremni i pod kojim okolnostima davati i dalje e, sredstva? Ne mogu si predstaviti e, da ćemo zemlji ko, u kojoj će e, prevlast imati talibani u mnogim dijelovima, da dalje surađujemo i imamo programe s tom zemljom. Ali programi su e, trebali e, emancipirati djecu i žene e, kako bi se to društvo dalje razvijalo. E, nije li procjena točna da na kraju moramo reći ok, s ovim je gotovo. E, e, moramo raditi samo na tom da ta zemlja ne bude opasna za nas. To je pesimistički stav. Što možete reći u po tom pitanje. Hvala lijepa Mihael Galer. Imamo još dva zahtjeva za mikrofon, a onda ćemo vratiti mikrofon našim gostima. Za Alda. Gospodin Cimniok. Je li tu? Hvala. A gospodin Cimniok. E, e, svi smo <laughs> jednake, ne. U, iz medija sam saznao da u sadašnjem trenutku od otprilike četiri tjedna 300 Afganistana su prešli ilegalno granicu iz Irana u Turski. A e, Turci imaju s tima velikih e, problema. s druge strane čujemo e, da da se izbjeglice šalju iz Turske u Afganistan. E, Iran međutim sada e, čisti područje od afganskih e, izbjeglica. Zato postoje razni razlozi. Htio bih znati koliko je sigurna informacija o 200 ili osoba. Ovih 300 osoba to je također sigurna informacija kakva je sigurnosna situacija u Afganistanu. U nekim provincijama e, talibani nemaju utjecaja. E, da li bismo mogli ljude vraćati u te dijelove Afganistana? E, to bi bila jedina realistična mogućnost. Inače će ti tokovi doći u Europu i tu ne možemo na ništa utjecati. Stopa vraćanja je vrlo mala. Moramo iskoristiti tu priliku da taj pritisak koji vrši Iran, da taj pritisak ne dovede do većeg broja izbjeglica u Europi. I na kraju da ima riječ. Hvala lijepa. Ja bih molila da, da nam kažete nešto o razvojnoj pomoći. Koji su tamo e, akteri s kojima surađujemo? Kako se odvijaju stvari sa razvojnom pomoći? Kako to pojačava otpornost civilnog društva tamo? Mm, kako to potiče emancipaciju. Hvala. Hvala lijepa. Mm, jedno smo ime zaboravili. Gospodin Šikorski ima riječ. Hvala lijepa. Ja ću na prvo reći tko sam ja ja sam počeo odlaziti u Afganistan 1986. E, kad je nakon sovjetske okupacije, tada je tragedija i počela. E, nakon deset godina mm, su vidjeli da je to pogreška. Mi smo po, mm, ih po, pobjedili e, uz mali trošak, ali onda smo počinili sličnu grešku. Nismo podržali antikomunističke Afgance koji su htjeli ponovno izgraditi zemlju, a nakon e, što smo pobjedili Talibane smo uveli naše vlastite jedinice. Nakon 2000 e, nakon 11. rujna Talibani su pobjeđeni sa nekoliko djelatnika CIA u, u šest tjedana. To je bilo vrlo, bio vrlo lak posao. Da smo zadržali taj e, stav da se ne miješamo, e, bi, bismo imali bolju šansu. Ali nismo si dali tu šansu e, zbog toga što nismo surađivali sa institucijama SAD-a u mnogim dijelovima zemlja nije bilo moguće pružati pomoć zbog sigurne situacije. A zašto? E, zbog naših vlastitih razloga. Nismo, su, e, Evropska unija nije surađivala s NATO-om. NATO je trebao dati e, sigurnost za timove za ponovnu izgradnju i onda uljevati novac u to a zbog Cipra i e, Turske e, zbog toga NATO ne može surađivati u tim situacijama. I Afganci i naša politika je platila cijenu. To je strašna tragedija. Bojim se da je taj rat izgubljen. Nakon 17 godina e, nismo, postigli smo jednako malo kao i Sovjeti liberalni, prozapadnjački orijentirani Afganci će platiti strašnu cijenu. Prije no što dadem riječ našim govornicima, našim gostima, Pozdrav njegovu ekscelenciju veleposlanika Afganistana e, u Europskoj uniji, gospodina Salazara. Dobrodošli. Hoćete li vi početi? Izvolite. Prva moja reakcija na ove ozbiljne komentare i pitanja je da bi možda trebalo više raspravljati o Afganistanu. E, to je e, država u kojoj smo mi jako angažirani i Evropska unija i NATO a i drugi ključni partneri e, širom svijeta a imamo i vrlo e, značajne interese za izbjegavanje pogoršanja sigurnosne situacije E, a i sprečavanje e, izvoza terora e, kao i sprečavanje migracija prema Europskoj uniji. Dakle, što se tiče Isisa, on je možda poražen u nekim drugim dijelovima svijeta, ali džihad i e, strani borci još uvijek predstavljaju e, značajni, e, značajan čimbenik. Dakle, puno je sigurnosnih razloga zbog kojih ne samo da trebamo ostati angažirani, nego i pojačati svoj angažman u Afganistanu. U Afganistanu imamo i legitimna očekivanja i to ne samo mi, e, evropljani, amerikanci i nego i Rusi i zaljevske države, svi žele Afganistan e, zapravo izbaviti iz ovakve situacije u kojoj je on sada. Afganistanci su međutim umorni od rata, ratovanja i e, žrtvi obitelji i građanskog rata zbog e, unatoč neredu u zemlji i dalje e, se dosta ljudi vraća iz Pakistana ne uvijek dobrovoljno e, i iz drugih dijelova gdje se situacija sada rapidno pogoršava znači Iran i Pakistan i Što se Europe tiče, brojke su e, značajno e, niže, iako imamo programe povratka e, migranata koji nemaju pravo na ostanak od početka operacije nekoliko stotina, ali imamo desetke tisuća, ako ne i stotine tisuća u, koji su se iz susjednih država vratili u Afganistan. Gospodine Nard, Afganistan je puno više od vlade u Kabulu. A možemo reći da je to vlada koja, e, to, to smo već čuli da je to vlada koja samo predstavlja Kabul, međutim nije tako, nego e, to e, je vlada koja predstavlja onaj dio države kojim vlada demokratski pluralizam. Dakle, teritorijalno govoreći, vjerujem da će se i veleposlanik suglasiti većina teritorija je pod kontrolom talibanskih talibanskih snaga i mi smo u tom smislu sad u pat poziciji e, a e, Sjedinjene države s talibanima pregovaraju nekoliko naših e, država članica je ostalo u kontaktu s talibanima i jasno je da i talibani moraju e, dati prilog e, smirivanju situacije u tom dijelu zemlje. Dakle, puno je talibana e, koji su napravili određeni pomak, a i izvukli pouke iz prošlosti ne želim sad davati neki romantični opis Talibana, nego samo želim reći da oni imaju drugačiju viziju funkcioniranja društva nego li što je naša. mi se nalazimo pred ogromnim e, izazovom. Imamo e, i interese e, u pogledu i sigurnosti i gospodarstva i afganistanske snage e, mogu raditi za bilo čije interese od Rusije, Kine, Sjedinjenih država, e, Pakistana, Irana i tako dalje. Moramo međutim naći formulu koja će omogućiti e, miran suživot svim dijelovima e, afganistanskog društva. To se zove mirovni proces e, i pravi izazov i gospodine Galer, mi ne smijemo miješati taj mirovni proces sa američko-talibanskim pregovorima jer su oni postigli vrlo ograničeno e, e, sporazum koji zadovoljava neposredne interese Sjedinjenih država, ali bez punog razumijevanja o tome kako će se tom državom upravljati i kako će se ona razvijati. Rečeno je u travnju e, ove godine i dalje ćemo i želimo ostati angažirani u Afganistanu. Ako Evropska unija bude dio e, mirovnog procesa i ako se ne poništi e, one rezultate ustavnog procesa postignute u posljednjih 18 godina. Možda je ovo malo idealistička e, vizija, međutim alternativa je e, potonuće u kaos, nasilje, nesigurnost, izvoz te nesigurnosti i upravo zato trebamo vas da nam pomognete poduzeti politički rizik i dalje pružati znatnu financijsku potporu eh, u okružju u kojem se parametri stalno mijenjaju, ali eh, nikako ne smijemo gledati da se što je moguće brže izvučemo od tamo. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Samo nekoliko stvari e, u pogledu migracije. Nekoliko se pitanja na to odnosilo e, i odnosilo na preseljenja, e, prisilna preseljenja i tako dalje. Pakistan, Iran, Turska, Afganistan su područje koje oduvijek poznaje migracije i kretanje stanovništva. I ovo što imamo sad e, i danas, stvarnost današnjice je da 6 milijuna Afganistanaca imamo u Iranu i Pakistanu danas. Dakle, samo 2,5 milijuna su ostala u e, Afganistanu, a vratilo se nekih milijun u zadnjih nekoliko godina. U Iranu se s afganistanskim izbjeglicama e, dosta dobro uvijek postupalo od strane iranske vlasti u smislu zdravstvene zaštite, e, obrazovanja i uključivanja u društvo, ali bez e, naravno a da ne postanu Iranci tome su doprinijele i sezonske migracije, tradicionalne između Irana i Afganistana, kakve se događaju i u drugim područjima u svijetu. E, Iran ne protjeruje Afganistance masiv masovno, oko tri, e, preko 3 milijuna je njih u Iranu i vjerojatno eh, se povratak koji je uslijedio može protumačiti normalnim eh, migracijskim tijekom. A što se tiče povratka iz Turske, otprilike je to eh, tempom od 200 na dan avionima natrag u zemlju. I sami gledamo taj povratak i pokušavamo pomoći uključujući i povratak e, Afganistanaca iz Europe. Činjenica je e, da e, se vrlo malo Afganistanaca vraća iz Europe, koji puta čak i u lisicama. Budući da su e, istrpli sve e, pravne lijekove u sustavu u kojem mi živimo, e, i s time se postupa s poštovanjem, a sve do trenutka kad neki odbiju povratak u Afganistan. Dakle, e, poštuje se zakonski postupak. Što se tiče civilnog društva i činjenice da će se ono emancipirati, Očito je da ne postoji neko općenito pravilo, nego da postoje razlike između uh, urbanih i ruralnih područja, jer uh, u ruralnim područjima još su uvijek iznimno jake i tradicionalni obrazci, međutim uh, organizacije građanskog društva vrlo su aktivne a posebno su hrabre Afganistanke, žene koje se bore za ravnopravnost, pristup obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i žele sudjelovati i u gospodarskom i političkom pa i sportskom sektoru što je za njih e, sve dosta teško e, i e, slabo dostupno. Došlo je do velikog poboljšanja, ali ovo je dugoročni proces i mi dajemo podrške tim skupinama, pružajući im svu moguću pomoć koju mi možemo dati. To je, mislim, sve, osim što nismo govorili o uključivanju afganistanske vlade u mirovne pregovore, što je neophodno, jer će se oni odvijati između afganistanske vlade i drugih skupina, ali želimo naglasiti da znamo da se na razgovorima između američke vlade i Talibana i e, Afganistana e, razgovaralo o e, inkluzivnosti, dakle o uključivanju i lidera koji su još uvijek jako utjecajni etnički, regionalno pa čak i e, nekih takozvanih gospodara rata, kako ih je spomenuo gospodin Nard, e, i oni su uključeni u te razgovore. A što se tiče e, samog tijeka pregovora ne treba previše žuriti, naravno svi oni očekuju svoj dio kolača i e, treba biti vrlo oprezan. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Hvala kolegama, gospodi Viganu Amihatu na ovoj razmjeni mišljenja. Teško je ovdje donijeti nekakve zaključke kada je situacija ovako složeno. Međutim, možemo ustvrditi jednu stvar, a to je da trebamo nastaviti raditi e, na političkom i na razvojnom programu i trebamo se ponovno baviti ovim pitanjem, organizirati više sastanaka, bolje razumijeti tamošnju situaciju. Kako bismo mogli nadzirati situaciju, vidjeti da koristimo odgovarajući politički okvir i tako dalje. Hvala vam i s ovim dovršavamo ovu točku dnevnog reda. Ok.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 Dakle, prelazimo s mjesta na iduću točku dnevnog reda. Zamolio bih e, goste iz Afganistana da nastave svoje razgovore izvan sale za sastanke. Gospodin Šikovski. <laughs> so, let's immediately move on. Idemo na sljedeću točku. Još jedna točka sa našim prijateljima i kolegama iz odbora za razvoj, e, točka broj 11, dakle utvrđivanje instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju Dakle, C. instrument. No, dakle prvu, prvi krug međuinstitucijskih sporazuma, dakle to je održano, uda će se održati u Strasburgu, tada će nas se izvijestiti o situaciji, zato bih zamolio izvjestitelja da nam ukratko kaže nešto više o ovim glavnim točkama koje su se raspravljale na prvom trijalogu sa vijećem i komisijom. Više mi je nego drago da su tijeku ovi pregovori. Mislim da je svima u interesu da što prije dođe do ovog, do uspostave ovog instrumenta. Istovremeno naše izaslanstvo jasno reklo da se nećemo odreći suštine ovog instrumenta zbog nedostatka vremena. Prije nego što pređemo na su izvjestitelje, dajem riječ Tomasu Tobeu da nam kaže nekoliko riječi kao predsjednik eh, odbora za razvoj, budući da je ovaj instrument NDICI povezan sa IPom, da ću riječ Željani Zovko i to Ninu Piculi koji su zaduženi za ova pitanja. Prvo ćemo se baviti NDICI-em. Tu su, su izvjestitelji, je to u redu? Dobro, u svakom slučaju imamo pola sata, dajem riječ Tomasu. Hvala ti, David. Samo još jednom želim naglasiti da je ovaj dosije jako važan našim odborima. Imamo, zapravo spremni smo da započnemo pregovore i to ranije. Smatramo da je to i potrebno s obzirom na složenost dosijeja i vrlo kratko vrijeme trajanja trenutnog VFO-a. Kao što smo već rekli nekoliko puta, potrebno je dobit, da se dovrši dakle, usklađivanje stajališta vijeća prije nego što parlament dobije priliku dakle, analizirati taj dokument i ući u pregovore. I bez odgode dajemo riječ su izvjestiteljima koji će nam reći kako je prošao prvi trijalog. Charles Görens je otišao i Michael Galer će nam reći što se događa. Hvala. Pregled situacije. Drago nam je da je došlo do trijaloga o ovom važnom zakonodavnom aktu koji će urediti dakle našu financijsku pomoć u vremenu od 2021. do 2027. riječ je od oko 90 milijardi eura. Našim izaslanstvom je predsjedao kolega McAllister, te potom tu su bili izvjestitelji iz odbora DV i AFE, tu su bili odbori BADŽIFAM sa svojim izvjestiteljima i oni tu dijele nadležnost tu su bili izvjestitelji iz Sjene kao promatrači iz odbora Deve i AFET. Potom tu su bili predstavnici finskog predsjedništva. Potom izaslanstvo komisije, gospodin Neven Mimica. U tom prvom trijalogu svako izaslanstvo je dalo svoju uvodnu izjavu, navelo svoje strateške prioritete i očekivanja. Sad još nismo ušli u izravne pregovore o tekstu uredbe. Drago nam je da smo se složili oko metode rada i dogovorili smo kalendar sastanaka za ostatak godine. Ići ćemo dalje na osnovu dakle, klastera vezano uz tematska područja. Počet ćemo sa lakšim temama i ići sa kao onim težim. Svima nam je u interesu da dođe do ranog sporazuma o drugom čitanju, što će trebati usvojiti dakle, vijeće i parlament. Imamo također i zadaće koje smo dali osoblju, da to je da izglede tehničke smjernice za idući sastanak najavljen za 5. prosinca. Tu se nadam da će doći do privremenog slaganja o suštinskim dijelovima ove uredbe. Ukoliko to bude slučaj, Članovi odbora će primiti taj privremeni sporazum i tu obliku tablice sa četiri stupca. Nadam se da ćemo održati debriefinke poput ovoga nakon svakog kruga trijaloga. Također tu je i želja, odnosno da se želi dakle dati jednostavnije ime ovoj uredbi. To će se vjerojatno dogoditi tek na kraju pregovora. I tu evo, pozdravljam vaše komentare. Ovo je trenutak krštenja za tu uredbu kojom svjedočimo. Imamo nekoliko horizontalnih odredbi vezano uz ovaj instrument. Oni su jednaki stajalištu e, parlamenta vezano uz IPU, dakle IPA 3 na koju ste se vi osvrnuli složili smo se da izvjestitelji Žena Zovko te Tonino Picula budu uključeni u naš pregovarački tim parlamenta kada se bude raspravljalo o tim stvarima. I to je bilo sve u ime Šarla Gorensa. Hvala ti, Mihael. Tko se još želi javiti za riječ su izvjestitelji Marija Arena. Euh, euh, Hvala Mihaele na ovom uh, predstavljanju postupka u vezi sa pregovaranjem i trijalogom. E, važno je pripomenuti da na razini parlamenta mi smo svjesni ovog e, važnosti instrumenta kao i teškoća rasprave koja nam predstoji jer tu imamo razmimo između stajališta parlamenta, komisije i vijeća. Ali smo podsjetili na načela e, parlamenta. Prvi, prvo načele e, e, implikacija značajna parlamenta u strategiji programiranja, godišnjeg programiranja i e, suočavanje s krizama e, kao i načelo demokracije kao i jedinstvo e, alata cilj indicija je da možemo intervenirati točno je ja sam govorila o razmimoilaženjima na primjer, imamo i konvergencije. E, to je parcijalni mandat e, vijeća da radimo u referenciji e, agente budućih razdoblja. U ovom kontekstu parlament će braniti razne ciljne i pokazatelje koje smo naveli u prvom čitanju moramo povećati e, pomoć za razvoj i refer, e, ograničavajuće reference na 0,7% e, BDP-a. Moramo pomoći u borbi protiv klimatskih promjena, a moramo uzeti u obzir E, financijska ograničenja instrumenta. Konverencija između vijeća e, i nas e, što se tiče poštivanje ljudskih prava i dobrog upravljanja. Mi idemo i dalje. Mi kažemo da ćemo suspendirati pomoć ako u slučaju kršenja ljudskih prava. Podsjećam, to su načela parlamenta u inicijativi trijaloga prošlog tjedna. Hvala lijepa. Thank you, Maria Hvala ti, Marija Arena. Razalju Knevićene, izvolite imate riječ. Hvala. Rekla bih nešto o temama o kojima smo već razgovarali. Što tiče područja primjene strukture i proračuna, parlament je se u svom prvom čitanju složio oko prijedloga da se integrira što veći broj elemenata te da se usvoji geografski, geografski stup te stup odgovora te rezerve. Što se tiče novca, zalažemo se za povećanje od 4 milijarde, dakle na 93 milijarde, da bi se povećale investicije u Africi, veća sredstva za susjedstvo, te da se označe sredstva za Karibe i Pacifik. Podržavamo mu stvaranje panafričkog programa za afrički kontinent, te AKP program, kojim bismo se bavili odgovorom na potrebe uz razdoblja nakon sporazuma iz Kotonua. Također želimo pojačati određene tematske stupove, međutim tu je, program, tu je parlament smanjio određene rezerve. To će zajamčiti o postojanje dakle, omotnica za zaštitu ljudskih prava. Što se tiče tematskog programa o globalnim izazovima, i to obuhvaća i razvojne programe, tražimo jačanje, financijsko jačanje ovog programa. Dakle, da se poveća proračun sa 3 na 4,5 milijarde eura. Što se tiče Europskog fonda za održivi razvoj, plus proračunska jamstva i ostala sredstva. Tu smo poduprli uključivanje novog EFDS plusa u NDICI te stvaranje jedinstvenog jamstvenog fonda za vanjsko djelovanje. Ovim se želi omogućiti nastavak naših operacija izvan Europske unije u kojoj što je potpora dakle, našem vanjskom djelovanju. I tu je parlament predložio stvaranje područja za ulaganje i te se predviđa barem milijarda eura. Stajalište parlamenta također donosi čitav niz sigurnosnih klauzula i jamstava kako bismo se osigurali da i privatna ulaganja daju svoj doprinos razvoju, odnosno drživom razvoju, uz poštovanje odredbi o zaštiti okoliša i ljudskih e, prava. Mi smo tu ad hoc posjetili Etiopiju i vidjeli koliko je važno, evo ovo što sam malo čas rekla. Na koncu smo poduprli proširenje geografske pokrivenosti ovog programa na regiju subsaharske Afrike i susjedstvo. To su prioritetna područja za Europsku službu vanjskog djelovanja. Sljedeći trijalog je najavljen za 5. prosinca i na koncu kao što je rekao gospodin Galer, neki vjeruju da je odabir imena za bebu važan za njegov uspjeh u životu. Ukoliko ime nije dobro, dijete neće imati uspješan život. Moramo pažljivo odabrati ime svoga djeteta. Mislim da tako važan instrument Europske službe za vanjsko djelovanje, dakle, treba imati naziv koji je lako prepoznati i koristiti lakše, dakle, zasigurno nešto lakše od ovoga I. Raza, hvala lijepo. Iako nađemo dobro ime za ovo dijete, imamo tu lošu naviku da se uništimo zbog ovih loših kratica. Treba postojati Evo, zabrana godine dana korištenje kratica, građani bi nam bili zahvalni, dajem da riječ Mihajlo Gajeru, zato što je na početku bio samo pročitao ono što je Šla Gorens trebao reći. Hvala ti, ja relativno kratko. Što tiče suštinskih pitanja, mi smo predstavili sporazum iz prvom čitanju, mi smo to usvojili u ožujku, vijeće usvojilo svoj djelomični mandat i potom neki naši ključni elementi su i dijelom pregovora o novom VFO. Očekuje se da će se to dovršiti u ožujku sljedeće godine. A bojim se, tijekom, bojim se da će to ipak biti tijekom njemačkog predsjedništva. Što se tiče rezolucije koja je usvojena 10. listopada, tražimo od komisije da osmisli dakle, moguće instrumente za rezervu vezano za trenutne instrumente kako bi se odgovorilo na ovu na ove kratke rokove koji su još na raspolaganju za provedbu programa. Osim toga damo, dajemo potporu za spajanje ovih instrumenta za vanjsko djelovanje. Tu je i potpora susjedskoj politici koja je dijelom posebnog poglavlja uredbe te potom budžetiranje Europskog razvojnog eh, fonda je uvijek bio jedan zahtjev koji dolazi od strane parlamenta. To bi nam dalo jednu značajniju polugu, vidljivost, veću učinkovitost, veću vrijednost za novac, e, kad to usporedimo sa trenutnom e, situacijom. To bismo i pojednostavili određene procedure. Također, ovim instrumentom se podupiruje i naše buduće okvirne politike, a ne obrnuto. I e, konačno, znajući da Vijeće nije uspjelo doći do zaključka tijekom njihovih rasprava ova dva suštinska elementa, dakle susjedstvo i fond za razvoj. Mi smo vrlo jasno istaknuli da ih i dalje smatramo dijelom trenutnog zakonodavnog postupka, to s stoga podložni budućim, budućim trijalozima. Dakle, upozorili smo ih da nećemo prihvatiti da nam se samo posluži gotova gotova stvar donesena odluka. I, kao što sam rekao i zadnji put, ja bih se evo složio sa imenom za dijete, a to je da je to globalni instrument. Da, globalni instrument, odnosno GI. That's um, who is next? Mark Mark Tarabella ima riječ. Hvala predsjedniče, biti ću kratak i e, govorit ću općenito. E, gospodin Galer je govorio u ime gospodina Görenca. Moramo biti solidarni u ovom parlamentu jer smo bili u ožujku ambiciozni, moramo se toga držati. E, u svim dosijema, bez obzira na nadležnosti, E, e, koji puta je komisija ambicioznija, koji puta parlamenta, onda dolazi do kočenja u vijeću. Kad treba preći na stvarnost, nismo tako jaki. Moramo biti u parlamentu solidarni, bez obzira na klub moramo biti i dalje ambiciozni jer to mnoge strane koje se bave razvojem, e, borbom protiv siromaštva i tako dalje zaista cijene. Moramo iskoristiti ovu šansu da budemo i dalje solidarni i ambiciozni. E, u prvom e, trialogu nikad nema osobitih rezultata u jučerašnji sastanak, e, tehnički sastanak nije bio dobar. Vijeće je opet bila kočnica. Prema tome moramo držati se čvrsto našeg stajališta koje je ambiciozno. Hvala. Thank you, Mark Hvala Marku. E, kolega Otersun ima riječ. Hvala lijepa. Vratit ću se onome što je rekao Mark Tarabella. Htio bih također zahvaliti na dobrom duhu e, izvjestitelja. Mislim da smo u nekoliko aspekata bili dosta ambiciozni. Naročito kad se radi o razini ambicije e, borbe protiv klimatskih e, promjena. Tu smo obavili dobar posao. Mislim da je važno da odigramo našu ulogu. Jasno, ambicije parlamenta su uvijek više od onih e, vijeća i komisije. Ali ovaj instrument se mora pretvoriti u nešto što će biti učinkovito e, u, u borbi protiv recimo klimatskih promjena mm, u vanjskoj politici. Marija Arena je također e, rekla nešto što ću ponoviti. Tema upravljanja. E, tu nismo imali dovoljno parlamentarnog nadzora u prošlosti. Moramo to značajno poboljšati. Naravno, to je jedna od tema koja će biti najkontroverznija u raspravama i s vijećem i komisijom. Moramo naći načina da jamčimo i fleksibilnost za izvršenje instrumenta, ali i relevantan parlamentaran nadzor. E, I tu smo ambiciozni, moramo to braniti jer je to jedan od točaka gdje novi instrument može imati utjecaja na e, demokratsku situaciju. E, zahvaljujem na uspješnoj suradnji. Hvala lijepa. Kolege i kolegice, želi li još netko uzeti riječ? To izgleda nije slučaj. Kao što sam već rekao, sada ću dati riječ mm, su izvjestiteljima za IPU. I, to je skraćene, za međunarodni fonetski alfabet, ali i za predpristupnu pomoć. E, dati ću riječ najprije Željani Zovko. Kao što ste već rekli, predsjedniče, to je vrlo važan instrument za regionalnu stabilizaciju. Odlučili smo da odložimo pregovore. E, e, čekamo novog povjerenika ili povjerenicu kako bismo dobro počeli i surađivali sa izabranim povjerenikom ili povjerenicom. Mi smo odložili prvi trijalog e, koji je e, bio zakazan za petog e, studenog. E, e, isključenje e, velikih dijela zakonodavnog teksta i pregova, u pregovaranju od strane vijeća, to je neprihvatljivo. To je naročito slučaj za odredbe koje smo, su specifične za IPU, zahtjev za komunikacijom i vidljivošću. Drugo, E, e, mi želimo naći interinstitucionalni e, sporazum za anekse u IP prije no što pregovaramo o sadržaju. Su zakonodavci ne mogu znati koliko će dalekosežni biti dodaci ako nisu ažurirani delegiranim aktima ili zakonodavnim postupkom a sada ću dati riječ e, mom e, kolegi su izvjestitelj e, Tonini Piculi. Dragi kolege i kolegice, dvije kratke primjedbe o onome što je rekla gospođa Zovko mi smatramo da pregovori o ažuriranju eh, IPE, financiranje od 19. Eh, do 27 da to treba uslijediti nakon formiranja novog kolegija. Komisija je igrala ulogu facilitatora. Eh, okvir za financiranje proširenja mora biti raspravljano u prisutnosti novog povjerenika. E, sada tražimo moguć datum za prvi trijalog. E, e, nadamo se da će to biti polovicom prosinca. Hvala. Kolege i kolegice, tko još želi uzeti riječ? Imamo li pitanja, komentara? Što se tiče IP3, to nije slučaj. Vjerujem da možemo zaključiti današnji sastanak. Htio bih e, zahvaliti kolegama iz DVA, naročito Tomasa, Tomasu. A sada imamo sastanak s koordinatorima iz AFETA. Molim da samo oni koji su ovlašteni e, da ostanu na sastanak budu ovdje. Drugi molim da napuste salu. Doviđenja.